E, Dvije e, najave prije nego što krenemo na sljedeću točku dnevnog reda. Dakle, imali smo rok od 24 sata za e, prigovor vezan za preporuka odbora Juri. Niti jedan prigovor, dakle, nije, nije izrečen. I temeljem članka 105. stavka 6. preporuke se smatraju usvojenima i one će biti objavljene zajedno sa usvojenim tekstovima sutra u srijedu 5. srpnja.